Sljedeća točka dnevnog reda su izjave Europskog vijeća i komisije, zaključci Europskog vijeća od 25. i 26. lipnja, kao i summit Eurogrupe jučer i aktualna situacija u Grčkoj. Najprije riječ ima predsjednik Europskog vijeća, gospodin Tusk.